Hvala vam lijepa na vašem strpljenju. Molila bih da članovi našeg odbora zauzmu svoje mjesta i prelazimo na sljedeću točku. To je deveta točka našeg dnevnog reda, to je izlaganje komisije o novim prioritetima u politici o intelektualnom vlasništvu. Evo da citiram na pismo, dakle da sagledamo prioritete u politici, da bude koherentan, da bude spreman za digitalno doba i e, da bude spreman za konkurentnost. To bi bio jedan dobar način da se započne sa prioritetima o intelektualnom vlasništvu u idućim godinama. Prezentacija rada koji se trenutno odvija u Sočnim službama komisije u području intelektualnog vlasništva je ono što ćemo e, upravo čuti od Europske komisije e, opće uprava KROV a isto tako vezano uz eventualno nove prioritete komisije koje će se postaviti. Hvala lijepa gospodinu Pierre Dezol, koji je zamjenik direktora za unutarnje tržište industrije, poduzetništvo, mala srednja poduzeća, glavna uprava GRO i koji je upravo došao raspraviti s nama ovo pitanje. Hvala lijepo što ste nazočni. Hvala isto tako što E, ćete uskočiti čim se pojavi gospodin Brzo. Mislim da će i drugi članovi nam se pridružiti. Hvala gospođo predsjednice na ovoj mogućnosti da objasnim e, naše namjere u vezi sa intelektualnim vlasništvom. Vi ste e, citirali gospođu von der Leyen koja je svakako stavila naglasak na važnost intelektualnih prava vlasništva i također da trebamo modernizirati naše zakonodavstvo kako bismo uzeli u obzir i digitalnu dimenziju. Zašto su prava intelektualnog vlasništva važna? Pa svi ćemo se složiti u tome da su ona važna zbog konkurentnosti. Ako doista želimo da naša industrija bude u stanju suočavati se sa izazovima u globaliziranom svijetu, moramo razviti i ojačati naše inovacije u Europi. A najbolji način zaštite inovacija i inovativnosti u Europi jest osigurati se da naš sustav zaštite tih prava bude spreman za moderno doba. Mnogo toga je učinjeno u prethodnom sazivu i prošla, odnosno još sadašnja komisija je mnogo učinila ali jasno je da trebamo razmotriti i nove izazove i pobrinuti se da imamo sustav koji je sposoban izdržati i buduće izazove i koji će omogućiti i poduzećima da se u budućnosti bave inovacijama. Ključan aspekt u ovom kontekstu je pitanje malih i srednjih poduzeća. Ona, kao što znamo, su izuzetno važna, ona predstavljaju veliki dio poduzeća u Europi i također veliki dio radnih mjesta u Europi, a također su i vrlo inovativna. No kao što ćemo vidjeti kada razmotrimo brojke prava intelektualnog vlasništva koja stječu mala i srednja poduzeća u Europi, vidjet ćemo da zaostajemo u odnosu na ostatak svijeta. Ovdje je pitanje dakle kako učiniti sustav zaštite tih prava privlačnijim u Europi i to ne zato što imamo toliko malih i srednjih poduzeća i što, je to važno, nego jer nam treba i više inovativnosti u Europi i to je izazov e, za novu komisiju, novi saziv parlamenta i sve one koji se bave ovim pitanjima. Dakle, trebamo te izazove imati na umu jer je to ključno. I naravno, ako pogledamo brojke, Ponekad u Europi spavamo na lovorikama i kažemo da smo još uvijek kreativni, inventivni i tako dalje. No, ako pogledamo brojke i statistiku, onda ćemo vidjeti da zaostajemo u odnosu na ostatak svijeta. Recimo, 2018. godine više od polovice globalnih podnošenja prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva došlo je iz Azije i sada je Kina druga zemlja po redu kada je riječ o podnosenju e, zahtjeva za zaštitu prava e, intelektualnog vlasništva. Dakle, e, prije nekoliko godina je bila istina da je Europa prednjačila o tome, ali sada nije više tako. Kina sada preuzima vodeću ulogu u podnošenju prijava za zaštitu ovih prava. Dakle, zemlje u razvoju razvijene zemlje razvijaju patente i to moramo uzeti u obzir ako želimo biti učinkoviti i konkurentni. Kolege koji su vrlo učinkoviti su mi pripremili dugačak popis onoga što je ostvareno tijekom prethodnog saziva. Što je vrlo dojmljivo. Sada neću čitati taj popis, ispričavam se poštovani kolege, nego ću samo reći da su mnogi tekstovi koji su osvojeni izuzetno važni ako govorimo o poslovnim tajnama, o kibernetičkoj krađi poslovnih tajni, zatim reformi žigova i također dodatnih zaštitnih certifikata koji su nedavno odobreni i koji su izuzetno važni za određene sektore i tu zahvaljujem parlamentu na suradnji i imamo tu i biotehnologiju i tako dalje. Ono što mogu reći o tim tekstovima je da je njihovo usvajanje izuzetno važno, ali još je važnije provesti ih u praksi. Dakle, zemlje članice moraju preuzeti ono što moraju, naravno ne u slučaju uredbi, ali u svakom slučaju taj sustav se mora primijeniti i mora se razviti. Još nešto prije nego što prijeđemo na pitanja koja su vama od interesa, a to su nove faze. Dakle, želim naglasiti sljedeće, a to je takozvani paket IPA koji je usvojen 2017. godine i to u vezi sa provedbom istoga. Jer opet kada govorimo o pravima intelektualnog vlasništva koji postoje u Europi i o različitom zakonodavstvu koje se uvodi, dakle sve je to besmisleno ako zakonodavstvo ne provodimo učinkovito. I naravno u tom smislu mnogo je učinjeno, ali još mnogo više treba učiniti u budućnosti. Drago mi je što mogu reći sada da smo ostvarili značajan napredak po pitanju različitih memoranduma o razumijevanju koji su potpisani i sve više dionika, nositelja prava, platforme za e-trgovinu i industrija sudjeluju u tome. I to je doista izuzetno važno jer ako želimo imati učinkovitu provedbu našeg sustava zaštite prava intelektualnih vlasništva u Europi, onda i ključni igrači u poslovnom svijetu moraju biti uz nas, preuzimati te propise i pobrinuti se za njihovo provođenje. S tog stajališta, dakle, ovaj parlament, odnosno Europski parlament i komisija se mogu ponositi onime što su postigli jer u proteklih pet godina smo osvojili dobar, dojmljiv broj e, i tekstova i zakonodavnih prijedloga. Ali, ponavljam, mnogo je učinjeno, ali trebamo se pripremiti za budućnost e, i vidjeti što slijedi sada s novom komisijom. Imam važnu napomenu, ja nisam gospođa Gular, ne znam što će vam ona reći, nisam u mogućnosti sada preducirati ono što će vam ona reći, tu moram biti iskren, dakle tu moram biti oprezan, no ipak mogu vam e, dati jednu naznaku onome o čega raspravljamo. Neću ja sada prioridicirati e, ono što će ona reći sljedećega tjedna ili nakon toga kada se bude pojavljivala pred vama redovitije. Prvo što je još važno i to je stara priča jer e, e, stalno sudjelujemo u raspravama o jedinstvenim patentima i to je još uvijek prisutno. Dakle, uloga paketa o jedinstvenim patentima i također jedinstvenog suda za patente, dakle, to treba ostati prioritet. Moramo to uskoro provesti u praksi. Ja sam stariji čovjek e, i sjećam se da sam i onom sazivu parlamenta još od prije, prije deset godina to objašnjavao, ali jasno je da je sadašnji sustav previše složen e, i preskup za mala i srednja poduzeća. Dakle, ovaj sustav europskih patenata treba pojednostavniti i pojeftiniti. To je ključno ako doista želimo izići iz ove situacije. Ako želimo potaknuti ulaganje u inovacije, istraživanje i razvoj i potaknuti rast, mislim da je to ključno. Drugo, dovršavamo rad na vrednovanju sadašnjeg europskog sustava za dodatnih, e, dodatne e, certifikate zaštite za e, farmaceutske izume. To je teško područje i o tome smo imali već niz rasprava, ali je jasno da nam treba jedan ujednačeniji pristup i više pravne sigurnosti i predvidljivosti. To je nešto što trebamo razmotriti. Naravno, to je proces vrednjovanja, tako da ne želim sada prejudicirati bilo kakve odluke koje će nova komisija donijeti u budućnosti, ali to je svakako nešto što moramo razmotriti jer znamo koliko je važan farmaceutski sektor, ne samo sa stajališta industrije, nego i za građane, jer je to povezano sa zdravljem i bitnim e, pitanjima za građane, odnosno pristupu lijekovima i tako dalje. To je dakle izuzetno važno, mi to razmatramo, ali smatramo također da bi bilo bitno i vidjeti stajalište parlamenta kada završimo rad na vrednovanju. Još jedno vrednovanje koje je u tijeku je zaštita e, industrijskih dizajna Dakle, radimo na vrednovanju takvog sustava zaštite industrijskog dizajna i nedavno smo proveli javnu raspravu o tome. Poruka koju smo dobili iz te rasprave je sljedeća. Sustav nije previše loš, funkcionira dosta dobro, ali ga treba modernizirati. Primjerice, novi oblici dizajna poput različitih sučelja se trebaju zaštititi i trebamo uzeti u obzir i dalje razvoj do kojih je došlo u međuvremenu, recimo 3D printanje ili tiskanje. Ja znamo da je parlament sudjelovao u toj raspravi i nakon jedne od rezolucija parlamenta pokrenuli smo studiju 3D printanja i nadam se da ćemo dobiti rezultate do kraja godine i da ćemo raspravljati vama o tome. Ali sada je 3D printanje doista aktualno pitanje i sve se češće koristi, tako da je to sve važnije. E, ja sam inače nadležan za svemir i sada e, gradimo nove motore za e, nove rakete pomoću 3D printanja, tako da to sve više dobiva na važnosti. I htio bih e, spomenuti dva elementa koja su izuzetno važna, svi o njima govore. Dakle, pravo pitanje je što ćemo učiniti u vezi sa umjetnom inteligencijom. Jasno je da e, umjetna inteligencija postoji, da ona sve više prerasta u stvarnost, u činjenicu i da je sve prisutnija u gospodarstvu, u izumima, u razvoju i tako dalje. Jasno je da je to doista bitno pitanje i naravno, sa stajališta prava intelektualnog vlasništva, to je bitno, ne možemo jednostavno zanemariti te pojave i moramo vidjeti što možemo tu učiniti. I to opet iz jednostavnog razloga, jer ako govorimo o umjetnoj inteligenciji, nismo jedini u svijetu koji to rade, kao što znate. I u drugim dijelovima svijeta se masivno ulaže u umjetnu inteligenciju u Kini, u SAD-u i u statku svijeta. Dakle, ako ne želimo zaostati onda moramo se pozabaviti i tim pitanjem. Pitanje umjetne inteligencije je doista teško i sa stajališta zaštite prava intelektualnog vlasništva moramo to razmotriti, ali ne smijemo pri tome zaboraviti ni etička pitanja koja su doista bitna u ovom kontekstu. Evo um, konkretno konkretnog i vrlo jednostavnog pitanja. Pitanje je jednostavno, ali ne odgovor. Može li se stroj smatrati izumiteljem? To je jednostavno pitanje. Ne znam za odgovor. Ali to su pitanja kojima se moramo pozabaviti. Iskreno rečeno, kada idućega tjedna gospođa Gulhar dođe pred vas, da će vam moći dati odgovor na to. To je previše složeno pitanje. No, činjenica da je ono složeno, ne znači da ga ne smijemo razmotriti i da ne bismo trebali uložiti napor u razmatranje posljedica. I sa tog stajališta također je bitan dijalog sa Europskim parlamentom i sa dionicima, ali parlament ovdje igra važnu ulogu i svi mi moramo početi promišljati o tome što možemo učiniti kako bismo uključili i tu dimenziju u prava intelektualnog vlasništva. I još nešto što je također važno, i to sam već spomenuo na početku i to trebamo također razmotriti. Već sam spomenuo mala i srednja poduzeća, inovativna mala i srednja poduzeća koja se ne koriste dovoljno IPR-om u Europi. To je činjenica. U Europi u osnovi samo 9% europskih malih i srednjih poduzeća, 9% koristi se jednom istom e, vrstom IPR-a, to ne moraju biti patenti ili nešto, nego e, ako razmotrimo veća poduzeća, to je 36%. I ako pogledamo slične brojke u SAD-u, one su daleko više. I to je pravi problem. E, naravno, za to postoji niz razloga. Prava su skupa, upravljanje istima nije jednostavno, ali to nisu nužno dobri razlozi, jer opet u kompetitivnom svijetu gdje imamo mnogo inovativnih malih i srednjih poduzeća ne možemo e, prihvatiti da se oni ne mogu služiti tim pravima jer ona postoje kako bi zaštitila i promicala inovacije. Ako mala i srednja poduzeća to ne mogu činiti, onda je to pravi problem. No, pravo pitanje je što možemo učiniti. Naravno, možemo pojednostavniti sustav, ali to nije tako jednostavno. Kao što vjerojatno znate, sada provodimo pilot projekt kako bismo ustanovili u suradnji sa malim i srednjim poduzećima kako ona mogu najviše i najbolje pristupiti strateškim savjetima u vezi sa IPR-om. I 14. studenoga zajedno sa odborom regija i finskim predsjedništvom organizirat ćemo konferenciju dionika kako bismo vidjeli kako možemo pomoći malim i srednjim poduzećima. To je doista ključno pitanje za Europu. Ne možemo nastaviti govoriti da su mala i srednja poduzeća bitna za naše gospodarstvo, a ne suočavati se s ovim pitanjima. Ako ne iznađemo odgovarajuća rješenja, to neće biti sada čarobno rješenje, nego će to biti spoj rješenja i elemenata o kojima ćemo voditi računa, ali ako ne iznađemo rješenje za ovaj problem, onda ćemo jednostavno morati prihvatiti činjenicu da će naša poduzeća zaostajati za drugima u svijetu, što na kraju krajeva će značiti da će se u Europi gubiti radna mjesta, a to nije prihvatljivo. Dakle, to je doista veliki izazov i naravno nisu sva mala i srednja poduzeća ista. Ako govorimo o MSP-ovima u Belgiji, to nije isto kao i u Njemačkoj i tako dalje, ali ipak riječ je o pravom problemu s kojim se moramo suočiti i u koji moramo uložiti napor. I na kraju, također nešto važno. Ne živimo u izoliranom mjestu, nego u globaliziranom svijetu i zato je pitanje od ogromne važnosti i globalna konvergencija prava intelektualnog vlasništva. Ponekad u Europi vidimo da poduzeća gube ta prava kada izlaze van Europe i to šteti, šteti našim poduzećima jer onda ona ne idu u inozemstvo jer se boje toga možda zato što e, provedba nije dovoljno dobra ili sustavi nisu dovoljno kvalitetni. Dakle, postoji čitav niz razloga za takvu situaciju, ali ponovno to nije prihvatljivo. Vi ste citirali e, pisma gospođe van der Leyen i jasno je iz tih pisama da je konkurentnost naših poduzeća van Europe ključna. Dakle, trebamo razraditi mehanizme kojima ćemo omogućiti zaštitu tim poduzećima i van Europe. Jer ponovno, ako želimo rast u Europi, to ne znači samo domaći rast, nego i izvoz. To je, dakle, izazov, nije ga lako sladati, ali opet to su pitanja o kojima trebamo raspravljati. Evo, naveo sam čitav niz izazova mi smo svjesni toga, ali isto tako znamo da ako svi ne budemo surađivali u svladavanju tih izazova i nalaženju rješenja, dakle, sljedeći saziv parlamenta neće biti u boljoj situaciji u razmatranju ovih pitanja. Sada je trenutak da se time pozabavimo. Biće teško naći rješenja, neće ih biti lako provesti, ali ne smijemo časiti ni časa. Moramo to učiniti sada jer ćemo e, time odrediti gdje ćemo biti za 10 ili 15 godina. Evo, ne nudim konkretna rješenja, ali mislim da trebamo o tome početi razgovarati sada i vidjeti što će biti nakon toga. Hvala. Hvala lijepa. Hvala predstavniku komisije, gospodinu sou Drago nam je što ste s nama. Gospodin Brajer ima riječ. Thank you and thank you for presentation. Hvala, hvala na izlaganju. Evo, imam dvije napomene. Prva je sljedeća. Mislim da trebamo ovo razmotriti na diferenciran i pragmatičan način. Prava intelektualnog vlasništva su uvijek dobrodošla jer ona potiču rast i inovacije, sa gospodarskog stajališta jasno je da ona mogu promicati inovacije, ali nakon određene točke to može i ograničiti rast inovacije. Dakle, trebamo zauzeti drugčiji pristup. Evo, mogu spomenuti zloporabu patenata za sporove umjesto za zaštitu poduzeća ili situaciju u Njemačkoj gdje direktiva o provedbi prava intelektualnog vlasništva je rezultirala time da neka poduzeća nisu mogla otvoriti Wi-Fi mreže, da ih nisu tužili, da ih zaštite lozinkama ili da ih filtriraju i tako dalje. Dakle, to šteti gospodarstvu ako nemate internetsku povezanost. Tako da mislim da trebamo usvojiti jedan prilagođeniji pristup svemu tome. I druga napomena odnosi se na pitanje zašto mnoga inovativna mala poduzeća ne stječu ta prava. Pa mislim da je razlog jednostavan, one se ne žele sporiti, nego poslovati. Nije stvar u tome da se ne mogu u tim pravima služiti, nego jednostavno dobrovoljno odlučuju ne stjecati ta prava jer bi izgubili posao. Postoje druge načini zaštite inovacija ili možda korisnije biti uvijek eh, vrlo inovativni i raditi na inovacijama kako bi bili na samom vrhu umjesto samo ih štititi. Dakle, poduzeća mogu dobrovoljno odlučiti zbog toga ne štititi svoje inovacije na ovaj način. Hvala. E, prelazimo na pitanja drugih zastupnika, onda ćemo čuti komentare od predsjednika komisije. Gospodin Vos. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom izvješću. Mm, želim vas ohrabriti da i dalje imate ovako ambiciozne planove i da i nadalje e, raspravljate o ovakvim idejama jer moj osjećaj uistinu taj da je u krajnje vrijeme da napredujemo kad ovim pitanjima. Isto tako moramo si postaviti pitanje kako Europa može zastupati zajedničke interese jer e, i u zadnjem sazivu uspjeli smo utvrditi da zapravo države članice prate više svoje e, vlastite interese i da e, još nije bilo moguće povezati tu jedan zajednički opći europski interes. S jedne strane vas želim pohvaliti što ste toliko ambiciozni, ali isto tako vas pozvati da ostanete u toj fazi ambicioznosti u odboru za pravna pitanja, a prije svega isto tako i klub EVP-a e, će je sigurno dobiti e, partnera koji će vas pratiti u svim ovim dobrim idejama, jer i naš je osjećaj da je zapravo dosta kasno da se uopće sada bavimo tim naknadnim koracima. Prije svega valja razjasniti pitanje, ono pitanje koje je postavio kolega Brajer, gdje su te ravnoteže, dakle s jedne strane dobiti i jednu i, i, i drugu komponentu, odnosno ne uništiti ovu drugu komponentu kako možemo uspjeti u tome da u prednji plan ipak stupi ovaj zajednički europski interes, a ne e, nacionalni interesi koji će ovo sve skupa razmrviti. Kako u konačnici možemo i u rasprodaju patenata e, smanjiti, jer zaštitu koju provodimo e, možete mm, dakle patentirati postupke 3D e, otiske umjetne inteligencije sve to dosta važno i hitno to treba e, razmotriti želim vam čestitati na vašem putu Nešto na što se moramo svakako naviknuti jest ovaj ubrzani razvoj tehnologija gdje kroz upravo brzinu e, našeg doprinosa i brza korekcija svih eventualnih negativnosti koje bi se pojavili. Dakle, jedan sustav ubrzanog pristupa koji bismo trebali primijeniti, jer mišljenja sam da ne možemo predugo čekati i da ne možemo e, do u najsitnijih detalja riješiti sva pitanja, moramo krenuti u nekom smjeru, preuzeti i rizike i odgovornost, ali koje moramo, naravno u slučaju negativnih e, iskoraka, svakako spriječiti i unaprijediti. Hvala sad gospodin Vulkan, a onda ćemo čuti odgovore. Hvala gospođo predsjednice, hvala i na vašem izlaganju. Raduje me što ponovno možemo surađivati i što doista u ovom našem složenom dnevnom redu e, malo razvodnjavanje vina e, mogu ipak doprinijeti. Naravno da to pred nama svima stoji pitanje kako će povjerenica riješiti sve e, ove dileme. Veselim se njenom radnom doprinosu. Drago mi je što imamo interaktno vlasništvo na ovom upravo dnevnom redu kao što smo i na vrijeme e, dovršili pitanje. Vjerujem da isto tako tijekom ove rasprave, a i uspio sam čuti kroz ovo izlaganje da je riječ o gospodarstvu, prije svega malim srednjim poduzećima, to je sigurno dobro usmjerenje, ali ne smijemo zaboraviti e, da kad je riječ o intelektualnom vlasništvu i pravnom sklopu, da svako onaj koji nešto izumije, da to mora biti zaštićeno. Međutim, iz druge strane, društvo ima interese da svakako kroz napredak može sudjelovati u općenitom napretku. Mislim da to nismo u cijelosti razjasnili svakako u svim prijedlozima koji će se naći pred nama morat ćemo raspraviti ovo pitanje. Svakako moja napomena da se možda suviše gleda sa ovog gospodarskog aspekta. A kad je riječ o tome mogu li stroj biti tvorci i izumitelji, mislim da možemo biti suglasni oko toga da bez e, tvoritelja nema e, stvorene stvari. Možda ćemo svakako to moći ići pet godina podrobnije raspraviti. Evo imamo samo još jednog e, govornika, gospodina Del Blanka, pa ćete onda vi dobiti riječ. Hvala predsjednice. Hvala predsjedniku komisije, hvala vam na vašem izlaganju. Dakle, primio sam na znanje sve što ste rekli i način na koji ste izlagali ovome. Dakle, kada ste govorili o svom poslu, da odgovarate na razini koja možda nije razina povjerenika, ali je jako visoka razina odgovornosti. Dakle, imam jedno pitanje. Ne mislite li da da se i na polju inovacija vodi prava borba, osobito na polju krivotvorenja. Nije li i to prioritet e, kako bi se očuvala prava na intelektualno vlasništvo. A sada bih prešao odmah na vaše nadležnosti. Dakle, što se može poduzeti u buduće? Ne govorimo o onome što već postoji, što se već radi. Jer mora se jako sprostaviti krivotvorenim proizvodima. Jer to stoji mala i srednja poduzeća milijarde eura, jer ona podnose žrtve, ulažu i tako dalje, a onda svjedoče onome čemu svi svjedočimo, evo ja govorim o Italiji, ali mislim da to nije slučaj samo Italije. Dakle, imamo to veliko tržište krivotvorina koje baca vrlo često na koljena čitave zajednice koje ovise o vlastitoj domišljatosti, o vlastitom radu. Dakle, hvala vam unaprijed na vašem odgovoru. I'm I do actually have one more on the list. Evo, ispričavam se, doista se ispričavam, imam još nekoga na popisu, gospodin Blanko, a onda ću ja nešto reći. Hvala, hvala puno na ovom izlaganju. Ono što mi je nedostajalo je da se spomene zemlje koje su povezane uz autorska prava. Konkretno mislim na umjetnike i stvaralački rad. Evo, volio bih čuti par stvari i o tome. Da li u buduće komisija namjerava raditi na tim pitanjima? Znate naime da imamo direktivu o autorskim pravima koja je sada u fazi transpozicije. Dakle, da li ćete u buduće ići na veću harmonizaciju za autorska prava i e, razinu plaćanja naknada autorima, a to je jako disparatno u Europi. Dakle, privatno vlasništvo postoji u privatnom pravu postoje velike nijanse, barem u Španjolskoj je tako. Ono što je važno jeste da usvojimo pravila po tom pitanju i da ne postoje prevelike slobode u tumačenju tih pravila kako bi se izbjeglo dakle da se zloporabe. To je tim važnije za kontinent koji iz zemljopisnih, povijesnih, a ponekad i ideoloških razloga, ali zasigurno i zbog modernizacije e, gospodarstva. Dakle, kontinent koji je izgubio konkurentnost, e, na konkurentnost isprav nekih drugih zemalja svijeta. Dakle, ne raspolažemo valjanim resursima. Dakle, naša, naš pravi resursi su kreativnost. Dakle, kada govorimo o intelektualnom vlasništvu, to je nešto što se mora zaštititi. I htio bih znati u kojoj mjeri to može imati utjecaja na pravilo privatnom vlasništvu, jer ako ćemo na to ciljati, onda to znači da ćemo jamčiti svoju konkurentnost na međunarodnoj razini. Hvala vam još jednom na vašem izlaganju i s nestrpljenjem očekujem odgovore. Hvala, evo ja imam samo još jednu stvar, onda ću vas zamoliti da govorite na sva ova pitanja. Dakle, najprije želim reći da doista da mi je doista jako, drago što sam vidjela, kada sam vidjela eh, da ste stavili veliki naglasak na malo poduzeća. pitala sam se da li namjeravate podržati i žene koje su na čelu malih i srednjih poduzeća u sektoru, digitalnom sektoru. Dakle, znam da je jako mali broj takvih poduzeća e, vode žene. Te se pitam da li je to nešto što bi e, vrijedilo podržati u vašem budućem radu. Hvala. Najviše hvala na svim pitanjima i nemojte se ispričavati to što imate tolika pitanja, to je samo dokaz da ste jako zainteresirani, što je po mom sudu pozitivan znak. I hvala vam na doista na vašoj širokoj podršci. Dopustite da se osvrnem na nekolicinu stvari. Dakle, kao što ste rekli, nemamo osnovne sirovine u Europi, odnosno imamo jako ograničene količine osnovnih sirovina. Dakle, ako želimo ostati konkurentni i e, otvarati radna mjesta za e, naše sugrađane, djecu, unuke, imamo jednu jedan, e, jedan metak, to je kreativnost i inovativnost. Ako se ne možemo natjecati sa svojom inovativnošću, jer nemamo općenito govoreći te e, osnovne resurse, onda ćemo kaskati za ostatkom svijeta. Dakle, inovacija znači sposobnost snalaženja i iznalaženja novih rješenja. To je od ključnog značaja za sve nas europljane. Prva stvar, dakle. Druga stvar, ova rasprava o tome da e, su prava na intelektualno vlasništvo restrikcija koju se može zloporabiti. E, da, to je jasna rasprava. U nekim slučajima postoji zloporaba intelektualnog vlasništva i a drugdje se možda išlo i predaleko u zaštiti istih. No, nismo našli ništa bolje od toga. I ako želimo da ta zaštita prava intelektualnog vlasništva bude e, zaštićena u e- Europi, onda će inovativnost, e, mislim ako je ne zaštitimo, onda će koristiti drugi, na primjer Amerikanci, kako bi se borili protiv nas. Ne radi se o tome da se suzbija i pravo na intelektualno vlasništvo, već da se uspostave neki mehanizmi koji će spostaviti da nema zloporabe prava na intelektualno vlasništvo. A slažem se da je to nešto e, s čim moramo biti jako obazrivi, oprezni. No, da budu stvari jasne, ako e, naša poduzeća ne patentiraju svoje proizvode, onda će to neki drugi napraviti ali u tom slučaju će koristi izvući i drugi, a ne europska poduzeća. Dakle, imajući to na umu, dakle, moramo, moramo provoditi ta pravila i moramo se prilagoditi i postarati da ne stvaramo ekscesivna prava. No, opet, eh, ne mislim da imamo stvarno nekog izbora po tom pitanju. Druga stvar na koje bih inzistirao i za koju vjerujem da je važna, dakle, ako se osvrnete na studije, sva mala srednja poduzeća koja imaju više eh, intelektualnog e, vlasništva imaju, imaju bolje prihode i bolje plaće. Dakle, biti u stanju biti, imati prava, zaštićena prava na, intelektualno vlasništvo, to, zna, to, je, to ide paralelno sa e, boljom, e, boljim prihodima i boljom zaštitom zaposlenika i Dakle, kada govorite o IPR-u, dakle, naravno, treba provesti ta pravila. Trebamo se postarati da davanje tih prava, mislim, da, da se može dobro provoditi. Nije dovoljno samo donijeti ta pravila. No, ponavljam, svi smo na istoj strani. Nije samo na komisiji da radi, već nacionalna tijela trebaju biti učinkovitija u toj provedbi. A ono što nam je potrebno jeste pojačati veze i suradnju između nacionalnih tijela, nadležnih tijela i e, da se koriste e, baze podataka koje postoje e, u državama članicama. Jer ako ne, napravimo mrežu svih tih tijela, onda e, će opet krivotvoritelji izvući korist toga, a mi ćemo izgubiti tisuće tisuće radnih mjesta u Europi. Dakle, evo trebamo stvoriti dakle situaciju u kojoj će sve države članice pristati, surađivati i pokrenuti tu zajedničku mrežu to je od ključnog značaja, a usupno može biti od velike štete. Što se tiče autorskih prava, autorska prava, kao što ste rekli, slažem se s tim, jako su važna tema. U prethodnom sazivu to je utrošilo se puno vremena da se dođe do kompromisa. Naravno, ja ne, ne predstavljam ovdje sad novu komisiju, to trebaju stvari biti jasne. No, važno je ponovno otvoriti taj dosje e, o E, autorskim pravima. Treba provesti ono što je dogovoreno. Ali evo sad odgovaram na naše pitanje. Dakle, važno je raspraviti s svim dionicima, vidjeti prvo šta je dogovoreno, kako se to provodi i u biti stvoriti dakle postarati se da je ono što je dogovoreno da se ispravno provodi i mi znamo da e, Europska komisija i države članice govore o smjernicama za to. Naravno, to je od izuzetnog značaja za budućnost. Što se tiče strojeva umjetne inteligencije, naravno, ja sam bio namjerno provokativan kad sam postavio na svoje pitanje, no ipak ne smijemo pocijeniti te teme, jer one dolaze. Jednog, jednom, kad god okrenemo, će te teme doći na stoj, moramo malo anticipirati. Što se tiče žena, čelnika, to je tema koja nije nužno povezana sa IPR-om, ali u svakom slučaju to je nešto čime se trebamo baviti. U našoj glavnoj upravi gledamo na strategiju za malo srednje poduzeće što možemo napraviti jer i to je u dopisu predsjednice komisije da vidimo dakle e, što možemo raditi, a to pitanje e, čelnica e, rukovoditeljica malih srednjih poduzeća je nešto čime ćemo se baviti E, na primjer u velikim poduzećima kada imate većinu e, žena u upravnom odboru, to je, e, takva poduzeća puno bolje funkcioniraju. To je dokazano. No u svakom slučaju žena na čelu malih srednjih poduzeća koja se bave ITM je važna, ali to prevazilazi naravno ovaj sektor. Evo, vjerujem da sam odgovorio općenito na, na vaše pitanje. Još jednom vam zahvaljujem na vašoj podršci i vidjet ćemo kojim smjerom ćemo ići sada sa novim sazivom komisije. Ja imam samo još jedno pitanje s obzirom na, na vaše odgovore. Evo, u stvari, pitanje želi postaviti gospodin Vokan. Hvala. Evo, samo je jedno kratko pitanje. Vi ste spominjali opširne rasprave oko dosjea o autorskim pravima i dijalog dionika koji treba e, komisija organizirati. Raspolažete nekim brojevima o glede broja zainteresiranih dionika koji bi htjeli sudjelovati na tom dijalogu dionika. Ukoliko imate, možete li mi nešto reći o tome koliko većih poduzeća, udruga ima tu? Mislim, evo, ovo je doista spontano pitanje. No, ako imate koju informaciju o tome, bio bih zainteresiran čuti vaš odgovor. Moj odgovor neće biti zadovoljavajući, <laughs> mogu vam reći ima ih dosta, ali ne znam kakve su brojke. Ono što vam mogu predložiti jeste da kasnije pogledamo malo preciznije to i onda, onda ćemo vam odgovoriti, možemo vam odgovoriti po kategorijama mala, srednja, velika poduzeća i tako dalje. Ali doista ne znam, ne znam, ne mogu vam dati neki, neki precizan broj predsjednica. Hvala najljepša, to je bilo od velike koristi i hvala vam na vremenu koje ste nam spomenuli. Ovo je bila jako zanimljiva i korisna rasprava. Bilo nam drago čuti koje su, koji su vaši planovi u narodnom sazivu. Naš odbor, dakle, evo prelazimo na zadnju točku dnevnog reda, e, jako neformalno, želim reći da za od jutrošnjeg onoga čime smo se bavili, e, poslana su dva poziva, nadam se da ćemo imati neke rezultate od toga. E, u svakom slučaju zahvaljujem vam na vašem vremenu. Došli smo do kraja ovog jako dugog, dugog dana i vidimo se u 9 sati ujutro.